i postojeća mogućnost da IREN traži izručenje europskog novinara ili će moći oteti e, europskog novinara i što ćete onda reći? Oni će reći da je on počinio povredu E, zakona o tajnosti, čuvanju, tajnosti podataka e, Irana ili nešto slično. Dakle, nemojte biti poncije pilat e, što se tiče slobode informacije. Nemojte stavljati na križ zviždače. Hvala lijepa. Ana Gomez želi postaviti pitanje. Prihvaćate li to pitanje? Izvolite. Slažem se s uvaženim kolegom Koluglom. Da, ovo jest političko tijelo i mi možemo ovdje donijeti određenu političku prosjedbu i to mi i činimo kad kažemo da ne treba doći do izručenja asd u ali istodobno očekujemo da sud u Ujedinjenoj Kraljevini srećom je, e, je to zemlja koja je još uvijek u Europskoj uniji i ostaće i e, njihova je dužnost da poštuju europske propise i ugovore, e, tako da temeljem sudske prakse i te pravne osnove, a ne političke osnove očekujemo odluku u smislu da neće doći do izručenja u zemlju u kojoj još uvijek e, postoji smrtna kazna. Slažete li se, zastupniče Kologlo? Da, slažem se u potpunosti. E, trebamo donijeti izjavu. Uvijek mi imamo razno razne izjave o Venecueli, Turskoj, o svemu i svačemu. A vi ovdje govorite o e, sudskom postupku. E, poštuje li se sudski postupak e, u odnosu na druge zemlje gdje imamo razne intervencije i donosimo razne izjave? A zašto sada? E, zato što je britanska vlada u kaosu zbog Brexita i sada pokušavaju izbjeći rješenje. To nije u redu. Vi ste političari. Trebate zauzeti stajalište. Jeste li za ili protiv izručenja? Zahvaljujem. Izvolite, imate pravo odgovoriti. Hvala lijepa. Zahvaljujem na tome što ste mi dali priliku reagirati. E, riječ je o pravnom pitanju i to je to, pravno pitanje. Ako se zalažete za to da političari, da se političari upliću u e, pravosudne postupke, e, onda to može biti e, legitimno stajalište, ali nije stajalište koje ja mogu prihvatiti, ali to je vaša povlastica, vi to možete tvrditi, međutim to je u potpunosti u suprotnosti s načinom na koji funkcionira zapadna demokracija i kako su organizirane zapadne institucije. Postoje eh, razdvojenost eh, između eh, egzekutive i zakonodavnih vlasti. Zahvaljujem. Mogu li ja postaviti pitanje? U redu, još jedna minuta. Želio bih postaviti još jedno pitanje. A što je sa sudskim postupcima u Turskoj? Je li Turska u pravu kada kaže da je riječ o sudskom postupku i da se treba postup, e, poštovati e, pravosuđe u Turskoj i da se ne smijemo uplitati? Zašto smo onda donijeli toliko puno e, izjava i deklaracija u kojima se protivimo sudskim postupcima u Turskoj? Zašto? E, smatrat ću da je ovo retoričko pitanje ili želite odgovoriti? Odgovorit ću samo nekoliko trenutaka. Ono za što se kolege ovdje zalažu je sljedeće. Želite da britanska vlada intervenira, da se uplete u sudski postupak u Engleskoj. A vi govorite o Turskoj e, i kada kažete da mi tu e, poduzimamo određene intervencije, e, ja se slažem s ovom vašom kritikom. Eh, jer Turska ne treba postati članica Europske unije i njih treba kritizirati. Hvala lijepa poštovane kolege. Eh, možete eh, odvojeno nastaviti svoju raspravu. Dajem sada riječ sljedećoj zastupnici Miranda iz Grčke. Izvolite. Hvala vam lijepa. Julian Assange nije otišao iz ekvadorskog veleposlanstva, već je bio uhićen. No, potrebno ga je zaštititi od mogućnosti da mu se e, nametne smrtna kazna i zaštititi sva njegova prava. E, u toj zemlji e, on ne bi imao pravično suđenje e, niti bi se uzimalo u obzir potreba, u obzir potreba da se zaštiti sloboda medija ne možemo dopustiti da netko završi u američkom zatvoru zato što je otkrivao zločine protiv čovječnosti nema jamstava da se u SAD-u ne bi izvršila smrtna kazna Zato mi je iznimno važno da e, britanske vlasti daju jamstva da Assange neće biti izručen SAD-u, a britanske vlasti tako što nikada nisu e, isključile kao mogućnost i čini se da su radile u dosluhu sa ekvadorskom e, ambasadom. Kad bi se tako što dopustilo, to znači da bi svi novinari bili u opasnosti od zloporabe vlasti stih Hvala vam. Sada krećemo na postupak spontanog javljanja za riječ. Gospođa Konečna, imate minutu, izvolite. Hvala vam lijepa. Uvažene kolegice i kolege, e, danas smo glasovali o e, direktivi koja donosi vrlo važne odredbe u pogledu zaštite e, zviždača a u interesu je javnosti i kompletnog društva. U tom kontekstu iznimno je važno e, da dobijemo informacije i zahvaljujući tome smo dobili informacije od 2014. nadalje e, LuxLeaks, Panama Papers. E, zahvaljujući izveždačima dobili smo brojne informacije koje su u interesu javnosti. Ja smatram da je Assange heroj i doista trebamo ozbiljno shvatiti ovu raspravu. Iznimno je važno da postoji odgovarajuća zaštita zviždača, a to se odnosi i na Assangea. E, znamo tko je trenutačno predsjednik u SAD-u i zato je važno da ne prepustimo Assangea njihovom pravosuđu. Hvala vam lijepa. U ime komisije povjerenica Jurova, izvolite, možete zaključiti ovu raspravu. Hvala vam na ovoj raspravi. Htjela bih ponoviti kako imamo puno povjerenja u profesionalizam i neovisnost sudova u Ujedinjenoj kraljevini i uvjerena sam da će oni u potpunosti poštivati pravo na pravično suđenje u svojoj sudskoj odluci. Hvala vam lijepa riječ sada ima e, predsjedništvo Europskog vijeća. Hvala vam lijepa, zahvaljujem vam na mogućnosti da e, provedemo ovu važnu raspravu. Svi ćemo pomno pratiti kako će se razvijati slučaj, gospodina Assange. Zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala i vama. Ovime zaključujemo raspravu i time smo došli do kraja današnjega dnevnog reda. Nastavljamo sutra u 8 sati i 30 minuta. Dnevni red objavljen je na mrežnoj stranici Europskog parlamenta. Ovime smo došli do kraja današnjega sastanka. Zahvaljujem i laku noć.